Bene, Dakle, prema programu dnevnog reda sada imamo izjave vijeća i komisije o situaciji u Bugarskoj. Odmah ću dati riječ zamjeniku ministra vanjskih poslova, gospodinu Leškevićusu. Izvolite. President, honorable Gospođo predsjedavajuća, uvaženi zastupnici, gospođo povjerenice. Jako sam uzbuđen što sam danas ovdje i što ću ovdje biti e, sljedećih 179 dana. Bit ću vaš redoviti gost i vaš partner i želim doista konstruktivno i aktivno e, surađivati s parlamentom. Gospođo predsjedavajuće, uvaženi zastupnici. Pozvali ste predsjedništvo da da izjavu o trenutačnoj političkoj situaciji u Bugarskoj. Riječ je o temi koja izaziva mnogobrojne bojazni u ovom parlamentu i shvaćam da politički vi smatrate da je ovo važna tema za ovu raspravu i stoga potpuno poštujem vašu želju da organizirate raspravu na tu temu. Voljan sam saslušati vaša stajališta na tu temu. No bojim se da u ovom trenutku ne mogu prenijeti stajalište vijeća zato što vijeće još uvijek nije raspravljalo o situaciji u Bugarskoj te stoga vam nemamo ništa za reći. Nije uobičajeno da vijeće drži rasprave o unutarnjim situacijama bilo koje od zemalja članica. No, to naravno ne vrijedi za ovaj dom, za ovaj parlament. Uloga je svakog parlamenta da se raspravlja o temama od javnog interesa. i to posebice da se raspravlja, o temama dakle koje su bitne za građane. Vijeće predstavlja 28 zemalja članica i Bugarska je jedna od zemalja članica i stoga se veselim e, što ću čuti vaša mišljenja. Moj zadatak sada nije jednostavan. Budući da vam ne mogu prenijeti stajalište vijeća, ali mogu imati ulogu kanala i prenijeti vaša stajališta u predsjedništvo i u vijeće i pažljivo ću saslušati vašu raspravu. I ne brinite se, izrazit ću sve vaša, sva ću vaša stajališta prenijeti vijeću i zahvaljujem vam na pažnji la parola... Hvala vam, a sada riječ dajem povjerenici Reding. Hvala, predsjedateljice. Komisija je izrazila zabrinutost zbog najnovijih zbivanja u Bugarskoj, premda poštujemo ovlasti u državama članicama, određene situacije mogu se odraziti i na čitavu Uniju a posebno pritom mislim na kontroverzno imenovanje na čelo Nacionalne agencije za sigurnost. Na temelju najnovijeg prijenosa ovlasti ovo tijelo je važno za borbu protiv organiziranog kriminala. Komisija je primila na znanje i pozdravlja činjenicu da je bugarski parlament glasovao da se povuče, odnosno ukine to imenovanje. Predsjednik Barozo je vrlo jasno na sastanku sa premijerom Ores Harske rekao da ova najnovija zbivanja izazivaju zabrinutost ne samo u komisiji nego i šire u bugarskom društvu. U tom smislu komisija naglašava potrebu za praćenjem budućih imenovanja na strateške funkcije. Taj proces mora biti otvoren, transparentan i mora se temeljiti na zaslugama kandidata. Trenutni politički događaj i javni prosvjedi u Bugarskoj govore o potrebi za reformama u toj zemlji. Isto tako govore o velikoj zabrinutosti u bugarskom društvu kada je riječ o vladavini prava Bugarska mora nastaviti reforme i sada je došao trenutak da se intenziviraju reforme pravosuđa te da se intenzivira borba protiv organiziranog kriminala i korupcije. Komisija će nastaviti koristiti mehanizam verifikacije koji omogućuje da se prati i podržava napredak Bugarske u ovom području. Komisija je odlučna pobrinuti se da države članice u potpunosti poštuju svoje obveze koje proizlaze iz prava Europske unije i nećemo okljevati da iskoristimo sve instrumente koji su nam na raspolaganju. Kada je riječ o Bugarskoj, komisija je odlučna nastaviti pružati pomoć Bugarskoj kako bi ona mogla ostvariti željene rezultate i provesti reforme, a mehanizam za suradnju i verifikaciju je vrlo učinkovit instrument u tom smislu. Hvala vam. A sada dajem riječ eh, zastupnicima u ime klubova zastupnika i počinjem s gospodinom Weberom u ime europskih pučana. pučana. Gospodine predsjedniče, okrećem se oko sebe i zapravo mi se čini da socijalisti uopće nisu zainteresirani za e, temeljna prava e, sada kada trebamo govoriti o situaciji u Bugarskoj. Niko ovdje nije. E, kamere su isključene. Evo, tako vi socijalisti doživljavate ova pitanja. Drage kolegice i kolege, još uvijek nisam dobio nikakav odgovor. Možda netko od ovih e, nekoliko socijalista e, može e, dati odgovor. Hane Svoboda je kod izbora rekao da je potrebno progutati žabu desnih radikala. A mene zanima kakva je to bila žaba, što su to obećali radikali. Mi još uvijek čekamo odgovor e, je li došlo do e, isplate novaca, jesu li obećane pozicije, e, kako i što se dogodilo u Bugarskoj. Mi imamo pravo na odgovor jer povjerenica s pravom govori da su prve odluke ove nove vlade dramatične. Dolazi do E, promjene pozicija, e, odlaska u tajnu službu. E, predstavnici medija imenuju se za šefove tajne službe, a onda se moraju povući zato što, Bogu hvala, deseci tisuća ljudi izlaze na ulicu u Sofiji i ne sviđa im se ono što tamo rade socijalisti. Mislim da je očito da ne postoji razumijevanje vladavine prava i demokracije. Nadamo se da će socijalisti doći pameti i stoga molim komisiju da pomno prati što se događa u Bugarskoj na pitanju temeljnih prava i njihovog održanja. Molim socijaliste da ne traže izlike, da ne traže izgovore u prošlosti. E, posebno molim kolegu Stanišefa da kaže istinu i e, molimo da se Bugarska ponovno vrati na put demokracije i da se provedu novi izbori. To je jedini put e, da ponovno dođe do stabilnosti u Bugarskoj. Hvala. Gospodine Weber, želite li prihvatiti plavi karton od strane gospodina Kirilova? Gospodin Weber, като основен говорител на партия ГЕРБ в Da да kaže prvo, първо, че всъщност... Gospodine Weber, prisustvo vaše političke skupine u ovom domu je još manje od toga, od socijalistam, tako da možete postaviti isto pitanje vašem kolegu. Vaše su primjedbe bile poprilično općenite, no ovo je moje pitanje. Od kada činjenica da netko jest ili nije u parlamentu, od kada to znači da daju ili ne daju svoju političku podršku? E, dakle, članovi nisu nikada članovi ataka nisu nikada glasali za nas. Tako da kako znate za tu podršku, pokušali smo raditi zajedno s vama, i u Albaniji i uvjeriti socijaliste da se vrate u parlament. I naravno potrebno nam je i oprba. Hvala lijepa na ovom pitanju. Što se mene tiče, od tri sata sam ovdje. Govorili smo o Mađarskoj, govorili smo o tome što je potrebno učiniti tamo. A što se tiče istaknutih socijalista, niko više nije ovdje. E, Svoboda, Bendit, e, Verhofstadt, svi oni koji inače uvijek uzimaju riječ kada govorimo o ovim pitanjima. To je ono što mi kritiziramo. A ključno je pitanje sljedeće. Hoće li socijalisti imati snage reći istinu svojim prijateljima u Bugarskoj? Reći im da stvari ne mogu dalje ići tako mogli su osnovati veliku koaliciju, uključiti Borisova. Što je zadatak socijalista u Bugarskoj? A vi ste sklopili savez s džablom. there is Gospodine Weber, e, još imate jedan plavi korten, karton, e, gospođa Jotova. Yes, please. Weber, koliko to poveće vi slušam, toliko poveće razbijam Um, slušala sam vas pozorno. I čini mi se da niste baš uvjereni u svoje načela. Kada ste govorili o Mađarskoj, govorili ste jedno, a sada kad govorimo o Bugarskoj, govorite nešto posve drugačije. Ne shvaćam kako to funkcionira. Možda slijedite neke upute, ne znam. I imam jedno pitanje za vas. Vlada u Bugarskoj je izabrana na poštenim izborima. Zašto stoga tražite nove izbore u Bugarskoj? Bili bilo u redu da ja isto tako inzistiram na ranim izborima u vašoj zemlji? Also kada već e, radite usporedbe s Mađarskom, želio bih reći da kada bi identično e, promatrao Mađarsku, to bi bilo kao kad bi Viktor Orban e, ušao u savez sa desnim radikalima. Međutim, kod vas bi socijalistička vlada se srušila poput kuće od karata kada ne bi bila u koaliciji sa desnim radikalima vi ovisite o njihovoj podršci, a smatram da to nije prihvatljivo. Grazie. Hvala vam. U ime socijalista i demokrata, zastupnik Moraes. Hvala vam. Htio bih gospodinu Weberu reći da gospodin Dol nije prisutan. Isto tako spomenuo gospodina Kona Bendita no on je socijalist koliko ja znam, tako da molimo samo da budemo precizni. Upravo smo imali raspravu o Mađarskoj i analizirali smo njihove sustavne izmjene Ustava koja su dovale do kršenja temeljnih prava, no ovdje moramo pojasniti da pitanje o kojemu razgovaramo o Bugarskoj je posve drugačije i mm, isto tako govori se o ustavnim promjenama i kao što je povjerenica jasno rekla, koncentriramo se i na um, suzbijanje korupcije. Znamo dakle da je u Bugarskoj imenovana vrlo, um, dakle jedna osoba na vrlo važno mjesto. Ta agencija ima vrlo važne policijske funkcije i dakle može biti, mm, može doći do vrlo kontroverznog slučaja zato što takva agencija onda nema partnera u Europskoj uniji. Taj se proces koncentrira na borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. Mi smo voljni analizirati situaciju u Bugarskoj i naša grupa, naš klub zastupnika predlaže da održamo saslušanje na tu temu i na temu špioniranja te presluškivanja i isto tako podržat ćemo bilo kakve aktivnosti u slučaju kršenja temeljnih ljudskih prava ili vladavine prava. Zato ćemo podržati e, izvještaj, uključujući ono o Mađarskoj, te o mehanizmu za nadzor. I nadam se da ćemo na ovaj način odgovoriti na ove bojazni. I to je prvi odgovor naše, naše kluba zastupnika. Gospodine Moraes, da li prihvaćate e, plavi karton? Gospodin Stojanov, izvolite. Htio bih e, vam odgovoriti na nešto što ste spomenuli, a odnosi se na e, spajanje ovlasti u okviru Agencije za nacionalnu sigurnost u Bugarskoj. Ja sam protumačio vaše riječi na sljedeći način i molim vas da mi to potvrdite. Smatrate li da je ta agencija zapravo postala nova stazi policija? Ne znam e, koji ste govor slušali, no nisam to rekao. U Bugarskoj sam rekao da imamo imenovanu pogrešnu osobu na čelu Agencije za nacionalnu sigurnost, vrlo važne nacionalne agencije. I reorganizacija te agencije ne pomaže u borbi protiv organiziranog kriminala. To je ono što sam rekao. Hvala vam. U ime liberala i demokrata zastupnica Ismenova. Hvala vam. Gospođo povjerenice, uvaženi zastupnici, gospodarska i financijska kriza je izazvala tenzije u gotovo svim zemljama članicama. Situacija u Bugarskoj nije, nije iznimka. No upravo smo saslušali e, jednu raspravu i u Bugarskoj pravo funkcionira i institucije su oformljene na odgovarajući način. Bugarska je zabrala demokraciju. Imamo demokratski izabranu vladu koja radi prema ustavu, imamo parlament koji je aktivan. Iako oni koji E, ne čine tu vladu nisu bili na parlamentarnim sastancima. I imamo i javne prosvjede koji su također i legitimni i demokratski i vlada je poslušala te prosvjede i radi na rješavanju gorućih pitanja. Stranka Ataka, koju je spomenuo gospodin Weber, ne podržava vladu. Nije u vladi. Prvi bugarski političar koji se oslanjao na podršku atake je bio bivši e, premijer Borisov i Europska pučka stranka u tom trenutku nije ništa rekla. Gerb je, e, stranka Gerb završila u izolaciji zbog zlouporabe demokratskih načela. Današnja vlada je konstruktivna alternativa i trebali bismo joj dati priliku, zato što je u interesu svih nas da ova vlada stabilizira zemlju, da se definira novi program planiranja, te pripremi za sljedeće izbore, vladavina prava i demokracija. Zato jesmo ovdje. Gospođo Jusmenova, da li prihvaćate plavi karton? Gospodin Kovačev. Gospođa Husmenova, imam dva pitanja za vas. Smatrate li da bez parlamentarnog sudjelovanja a atake, kakvo god da ono je, da li bi ova vlada bila moguća i da li smatrate da je izborna kampanja u Bugarskoj bila demokratska? Molim vas da odgovore da ili ne. da je vaša stranka bila u parlamentu kao što je to njezina dužnost, da je dobro radila za zemlju, a ne napustila e, građane, ova sadašnja bugarska vlada bi bila još uspješnija. I za vrijeme nedavnih izbora u e, Bugarskoj ono što je vaša stranka učinila jest e, dakle jasno sve iznevjerila. Hvala. Sljedeći govornik, gospodin Tavareš. Dakle, ovdje imamo rasprave o Mađarskoj, o Bugarskoj. Mislim da imamo dvije nove krize s kojima će Europska unija se morati pozabaviti. Riječ je o krizi temeljnih e, prava i mislim da je to možda još opasnije od, od gospodarske krize, a to znamo iz lekcije iz prošlosti. Imamo probleme i u Mađarskoj i u Bugarskoj. I lekcije su vrlo jasne imenovanje čelnika Agencije za nacionalnu sigurnost, netko dakle tko je bio osoba koja je bila medijski mogu, to je vrlo opasno imenovanje, i imamo vlasti u Bugarskoj koji tvrde da je to zemlja vladavine prava u kojoj se poštuju, poštuju temeljna prava. ne možemo reći da su naše institucije, e, ne možemo dopustiti da naše institucije budu e, ne učine ništa u ovakvom situaciju, zato, zato imamo kopenhanške e, kriterije mm, te propise sadržane u članku 2. Dakle, ovo je alarm koji zvoni o Mm, situaciji s ljudskim pravima u jednoj zemlji članici i mislim da je važno da građani znaju da smo ovdje i da ćemo im pružiti podršku. Zemlje članice moraju odgovoriti na te bojazni, a mi moramo zaštititi građane Bugarske ili građane bilo koje druge zemlje. E, hvala vam. Sada gospodin Murphy. Hvala vam. Bugarska je još jedna zemlja koja se uključila u borbu protiv siromaštva i korupcije. Jedan od sudionika prosvjeda je to točno komentirao. Svi smo u tome zajedno. Bugarska, Turska i Brazil. Borimo se za različite razloge, no želimo da naše vlade napokon rade za nas i zapravo smo inspiracija jedni drugima. Ovo izražavanje javnog bijesa protiv svih stranaka na vlasti i vrlo je licemjerno da te stranke krive jedna drugu za nestabilnost u državu i pronalaze izlike za siromaštvo u kojem ljudi žive i za koje su oni odgovorni. Bugarska je najsiromašnija zemlja uh, u Europskoj uniji, prosječna plaća je 400 eura mjesečno, prosječna mirovina je 100 eura mjesečno. Europska unija je s programom uh, liberalizacije sudjelovala u tom programu osiromašenja građana. Postizanje stvarne uh, demokracije leži na, rad, na radnicima, na mladima, na sindikatima, te pravim socijalističkim strankama koje se bore za ovaj. Hvala. Хората в момента са на улицата, защото имат тази свобода. В последните 4 години бяха арестувани само ако кажат нещо против управлението. Дакле, dakle, они, те političke странки тако postupaju zato što im je to uh, dozvoljeno u protekle četiri godine e, vlada je slala uhidbene naloge svima onima koji su govorili protiv nje. Zašto tada niste reagirali na signale? I moje, želim reći molim kolegama iz e, stranke Pučana da ste vrlo licemjerni. Oporba se stvorila gotovo iz ničega. Uništili su tvrtke, doveli glad i siromaštvo u zemlju. Neki su se ljudi zapalili u znak prosjeda Zato, zašto ste trpili gospodina Borisova? Zašto ste trpili e, Cetanova? To je bio bugarski KGB. Zašto, ste, zašto niste ništa rekli protiv prisluškivanja, protiv e, slučajeva netolerancije? Zašto niste ništa rekli protiv predsjednika koji je izabran na lažiranim izborima? Zastupnik Stojanov na dvije minute. Hvala, predsjedateljice. Situacija u mojoj zemlji je jedinstvena i moram reći da sam ponosan da po prvi puta vidim da su na stotine tisuća mladih ljudi izašla na ulice već 20 dana i to u obranu svojih građanskih prava jednostavno rečeno zašto su oni izišli na ulicu. To nema nikakve veze sa uzajamnim optužbama koje smo ovdje danas mogli čuti. Osnovni problem, dame i gospodo, sastoji se u tome da su četiri, prije četiri godine eh, stranke koje su sada na vlasti bili zakleti neprijatelji a sada u potpuno neprirodnom, incestuoznom odnosu poput Frankensteina formiraju novu vladu i to je osnova problema. A jedini demokratski izlaz su novi izbori i jasna većina. Zastupnik Demera. Hvala. Gospodin Borisov je dobro odradio borbu protiv kriminala, a sadašnja vlada na čelo Dansa, Nacionalne agencije za sigurnost, koja ne podlježe parlamentarnom nadzoru, e, stavlja znamo koga i stvari se zapravo namjerno pokušavaju zataškati. Slažem se sa mišljenjem koje je iznio kolega prije mene kada je iskazao dvojbe vezano uz imenovanje gospodina Pejskog na ovu dužnost. A to inače spomenula i povjerenica Reding u ime čitave komisije. Riječ je o čitavom nizu vrlo zabrinjavajućih pojava kada je riječ o sigurnosnoj situaciji u Bugarskoj. I taj niz događaja zapravo vodi do vrlo zabrinjavajućeg zaključka o stanju demokracije u toj zemlji. Socijalistička koalicija koja je na vlasti u Bugarskoj je ostvarila 26,1%, 7,3% je dobilo ataka. Kada se to zbroji, dobimo vrlo opasnu situaciju i zapravo se to svodi na činjenicu da 7,3% glasova, odnosno birača, donosi bitne odluke u Bugarskoj. Hvala sada riječ ima zastupnik Lopez Aguilar na minutu i 30. Hvala gospođo predsjedavajuća. Neki zastupnici ovoga doma na odgovoran i predan način e, u području građanskih sloboda već su sudjelovali na prethodnoj raspravi o Mađarskoj. Još smo ovdje i razgovaramo o stanju u Bugarskoj. Izgleda da nikoga nije briga za dvostruka mjerila i upravo zato želim iskazati žaljenje zbog činjenice da su mnogi zastupnici socijalističke stranke otišli iz vječnice. Mislim da moramo stvari predočiti u europskom svjetlu i ne možemo to prikazati kao nekakva nacionalna proturječja, dakle ne možemo izdvajati slučaj Mađarske ili Bugarske, moramo sve skupa staviti u europski kontekst. Naravno tu je e, Nacionalna agencija za sigurnost u Bugarskoj, već smo čuli da je to imenovanje na e, čelo agencije neprihvatljivo, Vidimo da se u Bugarskoj odvijaju prosvjedi i to upravo ide u prilog činjenici da bi se parlament trebao pozabaviti stanjem demokracije i temeljnih prava e, ako za time postoji potreba. Isto tako moramo imati na umu zaključke Vijeća za ljudska prava i vladavinu prava kao i prava koja su uvrštena u povelju o temeljnim pravima. Gospodin Pirker, hvala lijepa gospođo predsjednice. Sadašnja socijalistička vlada u Bugarskoj je, je što se tiče izbora i imenovanja osoba na najviše pozicije u zemlji zapravo dovela zemlju u žalosnu situaciju. E, stanovništvo je ogorčeno, ljudi prosvjeduju već 20 dana i postavlja se pitanje nadležnosti i kompetencija najvišeg sigurnosnog tijela koje se bavi e, pitanjima tajne službe, a sve to učinjeno je bez kontrole parlamenta, bez sudjelovanja parlamenta. Osim toga imenovana je osoba koja je ispod e, tražene razine, a povrh toga jedan je medijski magnat koji ima posebne odnose i veze imenovan na čelo te službe. Mislim da je to jedinstvena situacija u Europskoj uniji, da imamo osobu sa takvim kvalifikacijama i vezama koja dolazi na čelo takve službe. I mislim da komisija treba pomno promotriti tu situaciju. Hvala. Hvala. Sada riječ ima zastupnik Kalfin. Na jednu minutu. Gospođo predsjedavajuća, Hvala gospođo predsjedavajuća. Kako ne bi bilo nesporazuma, moram odmah na početku reći da je Ataka jedna antieuropska ksenofobna stranka koja je vrlo daleko od bilo kakvih europskih vrijednosti. Kažem to sada, a rekao sam to i ranije kada se bivša vlada Bojka Borisova oslanjala na glasove atake. Situacija je sada ista, međutim kako ataka ne bi imala tako odlučujuću odluku, Gerb mora preuzeti odgovornost. Ako se Gerb vrati u parlamenta, ataka će biti poražena. I želim također reći da predsjednik Europskog parlamenta i predsjednik kluba zastupnika socijalista i demokrata, da su oni osobno razgovarali sa gospodinom Borisovom i zatražili su od njega da se vrati u parlament, a on je to odbio. Što ćete vi učiniti? Dobro, sada ću nastaviti s raspravom i riječ dajem gospodinu Galeru. Ja ću sada iznimno govoriti na engleskom. Uvaženi kolege zastupnici, dame i gospodo, prema mom mišljenju osnovni problem u Bugarskoj je da sada imamo posljednji pokušaj stare e, garde u nekim oligarhijskim strukturama uz potporu Rusa da se preokrene situacija prije nego što sudstvo i ostale institucije mogu početi funkcionirati nezavisno i sukladno Ustavu. Zašto je najvažnije da se ponovno vrate stari veleposlanici Stazija i da Olgi Dimitrov dođe na funkciju na koju je došao, a svi znamo e, što je on radio. Imamo izvrsnu e, dakle zapravo strukture za borbu protiv organiziranog kriminala ugrožavale su ove obavještajne krugove i upravo zato je bilo rečeno da je došlo do izborne prijevare, međutim u međuvremenu se pokazalo da je to kriva. Što se tiče gospodina Staniševa, on je taj koji koordinira sve ove e, pa vas lijepo molim da s njime porazgovarate. Gospodin Zver, na jednu minutu. Vidimo da su ranljive zlasti tranzicijske postkomunistične države ugrožaju ih sve moćniji monopoli krize kada govorimo o situaciji u tranzicijskim zemljama dolazi do raznih pojava e, demokratske stranke er, bave se određenim pitanjima međutim E, kada e, dolazi do pokušaja da se sruše e, desne vlade, to je nešto što smo već vidjeli, recimo i u Sloveniji, kao prvo organizirani su prosvjedi, a onda su pale dvije uspješne desne vlade. Paradoksalno je da je slovenska stranka SDS i stranka GERB u Bukarskoj zapravo su bili nositelji borbe protiv korupcije. Čini mi se da je situacija za pravnu državu u Europi e, loša. Prelazimo na spontano javljanje za riječ. Zato, всеки дебат в този парламент и в тази пленарна зала е изключително важен и аз искам... Hvala, gospođo predsjedavajuća. Svaka rasprava u ovoj vječnici je značajna i drago mi je da je ova rasprava našla svoje mjesto na dnevnom redu. Žao mi je da nemamo više vremena. Da smo imali više vremena, mogli smo iznijeti na vidjelo neke činjenice kako bismo zapravo objasnili neke laži koje su iznesene. Gerb nije dobio većinu na izborima, niti jedna druga stranka ih nije htjela podržati pa nisu mogli sastaviti koalicijsku vladu. Kao način da pokažu nezadovoljstvo jednostavno su odlučili ne doći na radno mjesto. Zastupnici ne dolaze na svoje mjesto u parlamentu. Ova vlada postoji tek kratko vrijeme i trebala bi dobiti mogućnost da nastavi s radom i pokaže da je njezin program učinkovit. Zastupnik Malinov. Gospođo predsjedavajuća, uvaženi kolege, u posljednjih šest mjeseci dva puta je već povedena rasprava o političkoj situaciji u mojoj zemlji. U tom vremenskom razdoblju mi smo imali mnogo prosvjeda, imali smo prijevremene izbore, novu vladu, zatim ponovno prosvjedi protiv vlade i tako dalje. Vjerojatno ćemo ponovno imati prijevremene izbore. E, ljudi jednostavno više nemaju povjerenja u političare i sada se okreću prema Europi jer žele čuti e, što im europski političari imaju za reći. Nažalost, na temelju ovoga što primjećujem ovdje, mislim da imaju razloga da prestanu vjerovati i europskim političarima. Ovo uistinu e, stvara plodno tlo za euroskepticizam i radikalni nacionalizam. Evropski, bugarski građani bi trebali vidjeti da u ovoj vječnici u Europskom parlamentu vizija dobiva obranu kroz rezolucije. Zastupnica Ljubića na jednu minutu. Hvala predsjedateljice. Što se tiče volje većine, mi poštujemo volju većine jer su oni odlučili da se ova rasprava uvrsti na dnevni red. Mi poštujemo demokratska načela. Međutim, ovdje vidimo da postoji zapravo deficit istine i zahvaljujući Gerbu i onima koji ih podržavaju, ljudi su izišli na ulicu zbog loših rezultata koje je postigla vlada Gerba. Međutim, tada nije održana rasprava u Europskom parlamentu. Sada kada oni više nisu na vlasti, održava se ova rasprava. Osim toga, neki govore o tome da je Borisov trebao doći na vlast u Bugarskoj. Ima još nekih činjenica koje bih htio iznijeti. E, nemojmo zaboraviti da je situacija u mojoj zemlji izuzetna i to iz sljedećih razloga. Ljudi su glasovali da Gerb ne bude više na vlasti nakon tri i po godine strpljenja, nakon što smo imali tehničku vladu koja nije bila uspješna u tome da organizira slobodne e, izbore. E, bilo je skandala, bilo je afera s prisluškivanjem. Kako to obrazložiti? Pitam one koje podržavaju gerbu ovdje u parlamentu. Da li prihvaćate plavi karton? Izvolite, imate riječ. E, Hvala gospođo predsjedavajuća. Nažalost, gospođa Lupčeva nije bila ranije ovdje. Nije bila godinama prije ovdje kada je povedena rasprava protiv vlade e, predvođene gerbom. Molim vas, nemojte govoriti u ime građana. Srećom, e, bugarski građani ne žele vas. Oni nisu glasovali za socijalističku stranku i uz potporu atake. Moje pitanje je sljedeće. Biste li mogli danas biti na vlasti bez atake? Da čujemo odgovor. Bulgarski Ljudi su e, rekli što misle na izborima. Postoje parlamentarne stranke koje su u parlamentu, a iznimka je gerb koji bojkotira parlament i zapravo ponižava instituciju parlamenta. A take e, ne podržava sadašnju vladu. Svi to zapravo znamo jako dobro, uključujući vas, gospodine Kovačev. Gospodin Kazak. Hvala, gospodine predsjedniče. E, puno govorimo o dvosrukim mjerilima. E, Vlada Bojka Borisova E, dobivala je bezuvjetnu potporu atake, a Europska puška stranka njoj to nije smetalo. E, to su dvostruki standardi. Bojko Borisov je koristio prisluškivanje redovito, a sada na jednom nova vlada pokušava uvesti samo nekog reda u taj sektor i na jednom se svi bune. E, vlada Borisova je praktički ucjenjivala poduzeća, a to nije smetalo EPP-u. Nova vlada pokušava potaknuti dijalog sa civilnim društvom, s poduzetnicima, a sada se na jednom Europska pučka stranka buni. Kako je to moguće? Govorimo o vladi koja je na vlasti tek mjesec dana i pokušava vratiti Bugarsku na put demokracije. To su dvostruki standardi. Hvala. Gospođo predsjednice, poštovani članovi, pravda je slijepa. Ako govorimo o Bugarskoj, zapravo govorimo i o drugim državama. Koristit ćemo ovlasti u slučaju da dođe do povreda europskog prava ili rizika povrede europskih vrijednosti. Poštovani zastupnici, ove rečenice koje ste pročitali već nekoliko puta. To je rečenica koju sam e, danas popodne e, već izrekla. Jer izjava e, komisije u sklopu rasprave o Mađarskoj ove godine, prošle godine, podsjeća na ono o čemu govorimo danas. Kao što je komisija bila oprezna i budna i poduzela mjere što se tiče jedne države članice, bit će to spremna i u odnosu na svaku drugu. E, mi znamo da postoji polariziranost u političkoj situaciji u Bugarskoj i zato komisija poziva sve političke snage u Bugarskoj da ostvare konsenzus, da osiguraju stabilnost i blagostanje u zemlji. Dvije rasprave u ovom domu pokazuju koliko je važno za Europsku uniju kao cjelinu da E, promiče vladavinu prava. Neki instrumenti već postoje, e, instrumenti suradnje, a iz njih možemo puno toga naučiti. Međutim, mi moramo osnažiti svoje kapacitete kako bismo bolje rješavali e, pitanja vladavine prava. To je sve što mogu reći, odnosno to je ono što sam rekla i na kraju rasprave o Mađarskoj. Drago mi je što su sve europske institucije uključene u ovaj dijalog a uključene su i sudbene vlasti jer u interesu je svih, a posebno europskih građana da to bude tako jer oni očekuju da njihova prava i njihove slobode budu zaštićene svugdje. Gospođo povjerenice, u ime vijeća, eh, gospodin Leškevičius. Gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici, gospođo dopredsjednice komisije, pažljivo sam slušao raspravu i primio na znanje raspon zlouporaba koje su spomenute u sklopu ove rasprave. Nije na meni kao predstavniku vijeća da reagiram e, na razne bojazni koje su iskazane u odnosu na političku situaciju u Bugarskoj. Međutim, mnogi od vas iznijeli su snažne stavove u svezi s najnovijim događajima. O ovoj raspravi izvijestit ću kolege u vijeću i zahvalan sam vama i predsjedništvu što sam bio u mogućnosti e, pratiti ovu raspravu. Hvala. E, prema pravilu 2164 nije postavljen zahtjev za glasovanjem o promjeni koja je spomenuta e, jučer, tako da